Tu se radi o pitanju za usmeni odgovor upućeno komisiji što je ocjena trostoko A u području socijalne politike. Predajem riječ autoru tog pitanja, to je gospodin Hendel. Imate pet minuta. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Socijalna situacija u Europi E, potrebuje hitno to A što se tiče e, socijalnog rejtinga, to je nesumnjivo, a izgleda da je ta poruka stigla i do Europske komisije. Svi znaju da još uvijek imamo visoku stopu nezaposlenosti u Europskoj uniji, iako je ona u padu, ali to je samo službena stopa. Imamo i potpuno se neprihvatljivu stopu nezaposlenosti mladih i to ne samo u takozvanim e, državama u krizi. Imamo situaciju da se siromaštvo u Europi sada povećava, jedna četvrtina europskog stanovništva živi pri e, granici ili ispod granice siromaštva OECD-a, a kad, kad se veselimo zbog novo nastalih radnih mjesta, a to su zapravo e, nestabilna radna mjesta koja nastaju, gdje dakle siromašni ljudi rade na siromašnim radnim mjestima. Izgleda da je Europska komisija to sve sada shvatila i da je iznijela inicijativu za trostuko A. U listopadu 2014. godine predsjednik komisije Jean-Claude Juncker već e, ambiciozno najavio taj program. Čak i e, dokument e, Petero predsjednika vezan uz završetak Europske ekonomske monetarne unije želi staviti posebni naglasak na zapošljavanje i socijalnu učinkovitost. EPSCO u 2015. godini je isto tako definirao viziju za uh, trostuko A u području socijalne politike. Citam, citiram, socijalna politika bi trebala iskoristiti u potpunosti svoj potencijal kako bi se obračunili sa e, izazovima za dovršetak e, e, ciljeva za zapošljavanje u okviru programa Europa 2020. To su sve riječi. Mislim da i u Europskoj komisiji se ne raspravlja. Za socijalnu politiku ne postoji jednostavno i opće vrijedno rješenje. Ali od tih prvih najava Europska komisija još uvijek nije ispunila ono što je rekla. Ne postoji e, dosljedne koordinirane informacije o ocjeni to A. Sada smo danas zaprimili komunikaciju Europske komisije, ali uvažena povjerenica Tyson iz te strukturne informacije koje smo zaprimili danas, isto tako ja nisam e, sada postao pametniji. Previše mi toga nedostaje. Postoje tu općenite e, najave oko kojih bi se svako od nas mogu složiti, ali ne znam se točno što će se dogoditi. Kao prvo, kako će uopće komisija definirati e, ocjenu koja za Europu? Kao drugo, koji su konkretni detalji o konceptu, o sasvim dijelovima, o ciljevima? Kao treće, koji su postojeći mehanizmi, a koji su novi mehanizmi ili postupci i pokazatelji i e, koji su to mjerljivi koraci u okviru europskog semestra i izvan njega za postizanje e, tih ciljeva. Kao četvrto, kako će se koristiti ti instrumenti? Kao peto, koji je detaljni e, vremenski kalendar za trostruko A, za, za socijalnu politiku i kao Peto, kako će se postići bolja socijalna konferencija na temelju zajedničkih visokih standarda. To su sve pitanja koja se postavljaju, a mislim ja imam i još više pitanja u mog odbora. Koje reforme i zakone Europska komisija misli poticati na ruskoj nacionalnoj razini kako bi postigli veću socijalnu konvergenciju. Kao osmo, kako će se provjavati napredak na tom području? I na posljedku, na koji način e, Europska komisija želi postići ocjenu to suku A za cijelu Europsku uniju, a ne samo za ekonomsku i monetarnu uniju. Zar, nećemo tako stvoriti e, Europu s dvije brzine na području socijalne politike? To su sve pitanja koja se postavljaju. Ja za kraj želim jasno reći da mislim da socijalna situacija predstavlja ključno pitanje, apsolutno odlučujuće pitanje za zajedničku solidarnu Europu. I zbog toga nemamo vremena do ožujka 2017. godine, nemamo vrijeme da prvo dočekamo bijelu knjigu, sada su nam potrebni jasni, konkretni koraci u smislu e, jače solidarne Europe. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospođa Plenica Tisan ima riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Da, od prvog dana na moje dužnosti i na dužnosti Europske komisije, jedan od naših glavnih ciljeva je bilo da ostvarimo socijalnu ocjenu trostruku A. Za mene nema, nema sumnje, to je ambicija, to je obveza da ojačamo E, ekonomsko situaciju naše unije i da to ide ruku pod ruku sa poboljšanjem života građana. To je dio europskog modela i sasvim dio naše socijalne ekonomije. Po mom mišljenju e, trostuka ocjena A za socijalna pitanja zahtjeva e, pravedan i uravnotežen rast koji će dovesti do kvalitetnih dostojanstvenih radnih mjesta i do novih prilika i do zaštite za sve. Komisiji je pravednost prioritet i ja sam uvjerena da samo ako se pobrinemo da se socijalna pitanja bolje integriraju u sve e, europske politike da ćemo doista uspjeti i ostvariti socijalnu Europu. Europska komisija je već poduzela konkretne korake kako bi se osigurala da Europska unija zavrijeđuje točnu ocjenu A. U europskom semestru imamo e, različita mjerila i želimo jačati i ulogu socijalnih partnera na nacionalnoj europskoj razini. Pro, proizveli smo i socijalnu procjenu učinka paralelno sa pregovorima o novom programu podrške za Grčku. E, iznijeli smo prijedloge državama članicama o reintegraciji dugoročno nezaposlenih na tržište rada, što je usvojeno u veljači. Predložili smo, a parlament i vijeće su to ubrzo usvojili, da odredimo prefinanciranje za garanciju za mlade od 1%. Imamo i e, unaprijed već e, plaćanja od 1 milijardu eura. To je vezano uz projekte iz jamstva za mlade koji će ih e, potaknuti. Isto tako imamo i akt o dostupačnosti što će osobama s invaliditetom dati više prilika u svakodnevnom životu. Isto tako nedavno smo uspostavili europsku platformu protiv neprijavljenog rada, što će nam pomoći u borbi protiv neprijavljenog rada diljem Europske unije, što će dovesti do boljih radnih uvjeta. Zatim imamo novu uredbu EURES što će olakšati e, osobama koje traže posao da prošire svoje traženje posla i na druge države članice što će olakšati e, slobodu kretanja radnika. Zatim kao osmo, evo upravo smo danas usvojili i prijedlog za reviziju direktive o upućivanju radnika, o čemu smo malo prije raspravili. Zatim imamo još dosta toga što je u tijeku. U 2016. godini želimo imati i novi početak za e, mjere vezano uz e, ravnotežu između privatnog i poslovnog e, života za muškarce i žene. Zatim imamo isto tako i u proljećenu najavu, a imamo i direktive o zdravlju na radu. To je isto tako nešto što je trenutno u tijeku i ja se veselim što ću izneti prijedlog o kancerogenim tvarima prije rujna. Paralelno sa tim konkretnim inicijativama Danas smo pokrenuli široke konzultacije vezano uz prve konkretne prijedloge o um, Europskom stupu za socijalna prava. Predsjednik Jean-Claude Juncker je u rujnu prošle godine to najavio u svom govoru u stanju nacije. Tu imamo stavove različitih dionika, uključujući nacionalnih parlamenta, naravno, i Europskog parlamenta. Ja vas pozivam, doista sve vas pozivam da sudjelujete u toj raspravi i da Europski parlament također izradi svoj stav ako je to moguće. Mi smo pozvali socijalne partnere sa europske i sa nacionalne razine i civilno društvo pozivamo također da sudjeluju u toj raspravi. Zašto stup socijalnih prava? Pa europski socijalni model je priča uspješnica. Europska unija je danas najveća ekonomije na svijetu i najjača i većina naših građana uživa e, visoki standard života. Europske vrijednosti su se e, s vremenom pretočile u cijeli niz socijalnih prava koji su ukorijenjeni u nacionalnom i europskom zakonodavstvu kao i u temeljnim pravima. Ali moramo vidjeti je li europski socijalni model još uvijek dobar u smislu cilja, imamo i dugoročne izazove, još uvijek se borimo sa posljedicama krize. I evo, ovaj put e, možemo govoriti o tome da trebamo povjeriti kako izgleda stvarna situacija. Naša Europska unija, naše države članice, e, naša socijalna politika, trebamo povjeriti je li ona još e, aktualna, je li ona primjerena za 21. stoljeće, to su pitanja. To je posebice važno za eurozonu jer znamo da više konvergencije pa i po pitanju socijalnih prava i prava tržišta rada da će dovesti do veće stabilnosti, do veće otpornosti ekonomske monetarne unije i zbog toga stup socijalnih prava će biti tu prije svega za države članice eurozone, ali naravno i druge države članice su dobrodošle priključiti im se ako to žele. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, ja sam uvjerena da takav dvosuki pristup da je najbolji pristup za postizanje ocjene trostrukog A. Dakle, imamo konkretne inicijative s kojima odgovaramo na zabrinutosti naših građana i koji će dovesti do prave razlike na terenu, a već smo pokrenuli više od deset takvih inicijativa i kao drugo da pokrenemo zajedničko razmišljanje o tome kako želimo da se naš europski socijalni model razvija u 21. stoljeću kako bi dalje nastavilo raditi u korist građana i kako bi im pružalo dalje prilike. I ne mogu dovoljno naglasiti da želim da se pridužite toj raspravi. Mislim da tu morate odigrati važnu ulogu i veselim se i tome. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kaza, minuta i 30 sekundi. Zahvaljujem. Pozdravljam ovu inicijativu koja može pridonijeti dobrobiti nas građana. Vjerujem da se ta ideja svakako može razraditi po ugovoru Europska unija već ima pravo upotpunjavati i pomagati države članice u sektorima zaštite zdravlja, socijalne sigurnosti, rada i socijalne zaštite, no to se treba raditi e, u uskoj suradnji s državama članicama i njihovim regijama sa jasnim definicijama i ciljevima Važno je upamtiti da je europska kohezijska politika bitna za homogeni i konstruktivan rast kao i za socijalnu konvergenciju. Slažem se da socijalna pitanja trebaju biti integrirana. Ne možemo ponavljati pogreške iz prošlosti do kojih je došlo zbog krize kroz koju smo prošli. To je dovelo do toga da su građani ugroženi. Zaštita građana je naša glavna dužnost. Stoga potičem komisiju i države članice da socijalne pokazatelje stave na vrh e, programa, da im dadu prioritet e, i potreban je mehanizam kako bismo poduzeli odgovarajuću i pravovremenu akciju. E, gospođa Steinbock, minuta i pol.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 ali uz najve koje ste upravo dali nemamo puno toga e, konkretnog za taj socijalni trostruki a a to je ono što ljudi u europi od nas očekuju e, sve to objediniti u socijalnom skupu neće pomoći radnicima neće pomoći riješiti socijalni dumping ili e, natjecanje e, za e, nadnice. Ne, moramo razmišljati o tome kako ćemo riješiti nezaposlenost, siromaštvo, socijalnu isključivost potrebne su definicije sigurnog prihoda minimalne plaće a socijalni dijalog moramo ozbiljnije shvatiti nego do sada jedan od načina borbe protiv siromaštva je jamstvo i nemojmo zaboraviti istu plaću za isti rad Potrebno je koordinirati socijalne sustave. A sada jednu minutu gospodine Gereke. Da bismo imali visoku e, razinu trostruki A e, pokušavajući naći neku socijalnu definiciju i e, tome dodati pitanje socijalne vrijednosti e, to je nešto što se odnosi na cijelu Europu ali to mora biti popraćeno konkretnim djelima bilo bi mi drago kada bismo u europskom parlamentu mogli razmatrati e, te termine ali ne samo kao riječi već što ti pojmovi sadrže, što uključuju, što treba učiniti da bi Europa e, dobila taj rating trostruki A. Moramo to sagledati u okviru socijalne pravde, e, moramo osigurati prava djece i mladih na tržištu rada i za to se zalaže naša stranka. Dvije minute gospodin Calvert chambon Zahvaljujem. Stalno se nalazimo kasno na večer. Kada komisija pokrene e, pitanje definiranja vokabulara, moramo to ozbiljno shvatiti. Svakako je potrebno da e, komisija definira što točno misli po tim trostrukim a to nije samo neki štos dakle vi ste e, nas uspjeli umiriti nadamo se da će to postati simbolom socijalne europe da će to spasiti temeljna načela Europske unije. Ali nemojte pasti u klopku razmišljanja o trostroko A plus plus minus minus no mislim da bi bila dobra ideja ako bismo mogli odrediti prioritete i dati prioritet putu ka boljoj i više socijalnoj Europi. Obzirom da je vaše stajalište o zapošljavanju onako kakvo je, e, kod tog trostrokog A e, puna zaposlenost bi trebalo biti glavni cilj, ali trebamo govoriti o borbi protiv siromaštva, o studentima i obrazovanju i to sve sada. Nemojte zaboraviti da zaštita radnika nije protekcionizam. Kakav će biti kredibilitet komisije ako bude govorila o trostrukom A ili više socijalnoj Europi e, kada je upravo popustila po pitanju takvih temeljnih načela kao što je slobodno kretanje obzirom na e, dogovor sa Velikom Britanijom. U Njemačkoj i nekim drugim državama članicama zadnjih godina doživjeli smo pozitivne e, razvoj e, gospodarstvu, no jasno je da nema izravne veze, isključive izravne veze između gospodarskog uspjeha i e, socijalne situacije u državama. Dakle, moramo razmotriti što moramo učiniti kako bi milijuni građana Europe koji žive u siromaštvu imali e, veće prilike, veće mogućnosti. E, preusko je to e, gledati samo u kontekstu tržišta rada. Mi trebamo opipljive kriterije mjerljive kvalitativne opipljive kriterije kako bismo se borili protiv siromaštva nema koristi otvarati radna mjesta ako u isto vrijeme ne osiguramo minimalnu plaću ili minimalni dohodak kako bismo spriječili siromaštvo moramo imati penzije mirovine koje će pomoći spriječiti siromaštvo s jedne strane govorimo o sigurnosti, a s druge strane fleksibilnu sigurnost koja je dovela do velikog broja nesigurnih radnih mjesta i ljudi koji žive u siromaštvu iako su zaposleni. Molim vas, nemojte govoriti o minimalnim pravima, već govorite o temeljnim pravima Recite jasno da svaka osoba u Europskoj uniji ima ista temeljna pravo e, na sigurnost. E, ne volim e, vas prekidati, vrijeme nam je ograničeno, ispričavam se, molim vas držite se vremena. Sada na minutu i pol dajem riječ gospođi Lambert. E, hvala gospođo e, predsjedavateljice, hvala povjereniče. E, kad smo čuli o socijalnom trostrukom A, neki od nas su pomislili evo ovo je nešto ambicioznije kad je riječ o socijalnoj Europi i mislili smo da ćemo se osloniti na naš rad iz prošlosti o onome više od BDP-a kao što su drugi rekli, smatramo e, da je socijalna Europa e, pod paljbom zadnjih nekoliko godina. E, mi smo o tome ovdje jasno govorili kao što će se sjetiti. Ako previše obrezujete, ubit ćete biljku koju želite uzgojiti. Kada je riječ o socijalnom skupu, nadam se da ćemo imati veliki broj odgovora na tu konzultaciju, ne samo od onih e, koji žive u siromaštvu i nadam se da ćemo se e, baviti e, neravnopravnostima koje rastu i na tržištu rada i kad je riječ o e, mogućnosti zapošljavanja. Tu smo suočeni s velikim izazovima. Nadam se da će sve države članice konstruktivno u tome sudjelovati, ali budući da sam iz Britanije ne mogu to uzeti zdravo za gotovo. Kada razmatramo buduće zakonodavstvo zakonodavstvo govorimo o, onoj e, užoj europi i o svima drugima e, govorimo o raznim direktivama ali ovdje e, ćemo imati velike probleme ako ne budemo imali europu koja sva ide istom brzinom E, gospođa Ažeja, jednu minutu. Hvala e, predsjedavajuća e, povjerenice. Žao mi je, ali nismo uvjereni puno se priča gospodin Juncker o tome puno priča ali ništa od toga se nije ostvarilo taj rating trostruki A e, kao neka vrsta etikete za Europu, što to u stvari znači? Je li to e, značilo da smo riješili siromaštvo e, milijuni građana u cijeloj Europskoj uniji žive u velikom siromaštvu. Mi govorimo o ozbiljnim problemima i potrebna su konkretna rješenja Izneseno je nekoliko prijedloga koji su bili konkretni, ali ništa nije učinjeno. Sad imamo nešto što nalikuje na prijedlog, ali ne znači ništa. Što to znači za Španjolsku, za Italiju, za Irsku, za razne zemlje koje su suočeni sa ozbiljnim problemima zbog štednje. Dakle, ta štednja je taj trostruki A. Potpuna dekonstrukcija sustava koji je postojao u tim državama. Potrebne su mjere koje će jamčiti održavu situaciju za milijune građane diljem Europske unije, a ne ove beskorisne riječi. Gospodin Marta. Gospodin predsjedavajuća, povjerenice, gospođo Cimer, podići ovo što, što se radi e, postalo je nova mantra gospodina Junkera, ali izaziva sve u euroskeptičnost. E, ove promjene od 180 stupnjeva predlažu isto tako da se e, pomaže država blagostanja i unutar država članica, a istovremeno se određuju neki zajednički ciljevi za socijalnu konvergenciju u eurozoni i drugdje. E sad, ako ćemo dodavati socijalnu konotaciju u europskom semestru i na taj način nametnuti državama članicama novu, novi niz e, strukturnih e, promjena, moramo i dalje raditi na zaštiti eurozone koja ide e, na dvije brzine. Socijalne mjere će negativno utjecati na zapošljavanje, jer su teško usklađive sa politikom koja će ići u smislu učinkovitijeg tržišta i ne smijemo zaboraviti da ovdje imamo proračun, drastične proračunske e, mjere koje su od dvije sedme svakog tjedna sve gore i gore. Merci for one and a half minutes, Mr. Hvala, gospodine Zarianopoulos. Uz trostruki A to je nešto čime se ocjenjuju banke, a kad je riječ o socijalnim pitanjima postoje socijalni kriteriji. E, imamo klaonicu koju nazivamo europskim semestrom, fleksibilna radna mjesta, je nešto što pomaže industriji, ali ne e, dovodi do socijalne pravednosti u Europskoj uniji. E, čuli se što je komisija rekla komunističkoj stranci Grčke, zaključujemo da se ne poštuju e, sporazumi koji proizlaze iz kolektivnog pregovaranja radnici e, koji nisu zaštićeni bilo kakvim socijalnim mehanizmima na primjer u Grčkoj gdje imamo treći memorandum u kojem izgleda kao da Europska unija e, donosi socijalnu pravdu, ali to uopće nije istina. Smanjuju se mirovine, e, plaće, viškovi, sva socijalna prava se zaobilaze i podrivaju. Države članice pozivaju na korištenje izbjeglica i migranata kao jeftine radne snage. To ne lazi u obzir. E, potrebno je riješiti se ovog sustava kojeg e, nadzire i kontrolira kapital. Puno hvala. Hvala. Povjerenica 2014. kad je predsjednik e, Europske komisije ovdje u Europskom parlamentu najavio taj lijepi izraz i svoju želju da stvara socijalnu Europu sa trostrukim A za socijalnu Europu, to je predstavljalo ogromnu nadu ovdje među nama svima, ali istovremeno i za sve narode Europe. I vaš plan puta koji ste malo prije predstavili nam pokazuje koliko se svakodnevno bavite ostvarenjem tog cilja. Brojke se blago popravljaju, no i dalje imamo 9% nezaposlenih prosječno u Europi, što je znatno više nego u Sjednjim američkim državama. Nezaposlenost mladih bilježi 20%, što je jako zabrinjavajuće, a u nekim od zemalja članica je puno gora situacija, a 25% naših sugrađana izloženo opasnosti upadanja u kategoriju siromašnih. Dakle, vidimo da socijalno ide putem eh, stručnog usavršavanja i uključenja, dakle nalaženja posla. I zato vam želim reći da je prva poluga socijalne Europe, Europski socijalni fond, inicijativa za zapošljavanje mladih, jamstvo za mlade i nadam se da ćemo svi zajedno u programu koji ste opisali, da ćemo moći održavati i razvijati te instrumente treba mobilizirati zemlje članice jer su one te koje treba uključiti ovaj rad kako bismo doista svi zajedno izgradili socijalnu Europu. Socijalna Europa je istovremeno i Europa zapošljavanja i Europa socijalne zaštite svakog od naših sugrađana. Hvala vam što radite na tome i računajte našu pomoć. Gospođa Ulšok, minutu i pol. Zahvaljujem. Hvala. Gospođo povjerenice, hvala i komisiji na ovoj inicijativi. Očigledno, ona će od nas iziskivati jako puno ako želimo izgraditi socijalnu Europu s rejtingom AAA. E, koji su uvjeti za to? E, imamo migracijsku krizu, visoku nezaposlenost ograničenja medija i slobode govora. Imamo gospodarsku krizu koja još nije završila, a istovremeno socijalni partneri e, se ne angažiraju na način na koji bi trebali kako bismo mogli riješiti te probleme. Mi to nećemo moći bez njih, to ne možemo učiniti samo politikom. Iskustva iz posljednjih godina e, to pokazuju. E, u izvješću vidimo e, kako su države neke države u lošijem položaju od drugih zbog toga što je poremećen način rada sa socijalnim partnerima. E, ljudi moraju biti slobodni, moraju raditi zajedno s političarima, sa sindikatima kako bi vratili taj način rada. Gospođa Lupe Fontanje nekoliko puta nam je predsjednik Juncker spominjao e, taj rating trostruko A. Većina e, zastupnika e, ne zna jasno kakav će tu biti postupak. Potrebne su jasne definicije, jasne ideje koje se na to odnose. Trebali smo učiniti velike žrtve a da bi se situacija poboljšala potreban je rast i razvoj u narodnim godinama to mora ići zajedno sa socijalnim razvojem i e, moramo e, se brinuti o običnim ljudima e, moramo raditi na većoj socijalnoj konvergenciji većoj socijalnoj pravdi to bi svakako bilo dobro došlo postoji niz pokazatelja koji možemo koristiti kako bismo e, stvorili veću osjetljivost e, tim za ta socijalna pitanja. Kada je riječ o trostrukom A potrebni su parametri i pokazatelji. Najvažnije međutim je orijentirati europsku politiku e, ka postizanju tog rejtinga trostruko A, a to je putem strategije 2020. Nadam se da će ova inicijativa inicijativa biti uspješna i donijeti rezultate. Hvala. Sada minutu gospođa Hongerius. Puno hvala. Imam tri pitanja. Što je s paneuropskim tržištem rada? Ako e, ljudi trebaju raditi na dva radna mjesta da bi platili račune, koja je svrha toga? E, e, zašto se u Španjolskoj izmišljaju ugovori za mlade kad nema takvih radnih mjesta? Što je s onih 95 eura mjesečno, a to je plaća koja se ponekad plaća u tvornicama koje proizvode odjeću u EU. Europi. E, potreban je socijalni stup a najvažnije je e, da tržište rada bude e, inovativno, inkluzivno i da pruža potporu onima kojima je ona potrebna. E, čovjek ne može biti 21 godinu star cijelog života ili biti u dobrom zdravlju cijelog života. Moramo se boriti protiv siromaštva i nejednakosti, moramo osnažiti ulogu socijalnih partnera, trebaju se poštivati socijalne socijalni kolektivni ugovori ne možemo imati a la carte rješenja dosta je riječi i trebamo akciju Slažem se u potpunosti sa nadoknađivanjem socijalnih mjera i podržavam usredotočnost europskog semestra na zapošljavanje i pitanje socijalnih rezultata. I citirao bih ovdje povrednicu Tyson, gospodarski razvoj i socijalni napredak blisko su povezani i međusobno se osnažuju. Što se definicije socijalne ocjene trostrukog A tiče, Potpisujem zamisao gospodarski snažne Europe sa ravnoteženim rastom koji omogućava radna mjesta i poboljšava živote ljudi. Istodobno vjerujem da kada radimo u smjeru tog cilja trebali bismo pokušavati izbjeći pretjeranu regulativu koja sprečava rast i pobrinuti se da kada uvodimo novo zakonodavstvo razmatramo situaciju u pojedinim državama članicama te potrebu da se zaštite slobode koje jedinstveno tržište nudi građanima i također zaštititi konkurentnost na europskoj razini. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Pirinski, minuta i pol. Hvala vam gospođo povjerenice, kolege, mislim da valja imati na umu i podsjetiti se što je zapravo predsjednik Juncker rekao na početku rada komisije. Citiram, želim da Europa bude posvećena tome da po pitanju socijalnih pitanja ima rating trostrkog, A, koliko takav rating treba imati u financijskom i ekonomskom smislu. Moje pitanje, gospođo Tyson, je vjerujete li doista da je ova komisija tijekom svog dosadašnjeg rada jednako bila posvećena socijalnim pitanjima kao i pitanjima e, makroekonomije i financija? U vašem govoru proteklog lipnja u Luksemburgu, kada je postavljeno pitanje postoji li novi početak za socijalnu Europu, vi ste dali odgovor Važno i jasno da. Ja nažalost imam osjećaj da je stvaran odgovor ne toliko jasno ne. I to iz jednostavnog razloga što glavni smjer rada komisije koji je utjelovljen u europskom semestru je zapravo štednja. Radi se o dosljednom pritisku kako bi se došlo do takozvanih strukturnih i e, proračunskih ravnoteža, a socijalni aspekti i posljedice zapravo su dobili vrlo jasno drugo mjesto. Hvala vam, zastupnik Rolo. kada je predsjednik komisije najavio svoju ambiciju stvaranja troskog A za Europsku uniju uputio tom prigodom jasnu poruku. Naime, trebamo pridati jednak značaj socijalnim pitanjima kao i gospodarskim pitanjima i to je sam temelj tržišnog gospodarstva socijalno uređenog. Taj trostruki ja ukazuje na ambiciju i želju, no sada mu treba dati mesa. Koji su to parametri, koji su to pokazatelji koji će omogućiti da se stvar ocjenjuje i napreduje. I kako bi se to napravilo, ja mislim da bi se na inteligentan način komisija mogla osloniti na mjere koje već postoje, mislim na Vižeo u Francuskoj e, ili Iris u Velikoj Britaniji, dakle zasluži, da se zasluži trostruki socijalni A, Puno toga je potrebno. Isto kao što je slučaj e, direktiva za upućivanje radnika, moramo imati službe inspekcije koje će biti učinkovite, koje će moći kontrolirati, ali istovremeno savjetovati i informirati dionike. To je od ključnog značaja, ključnog za razvoj Europske unije, ali ključno kako bismo pomirili naše sugrađane sa europskim projektom. Najljepša hvala na vašem radu, povjerenice. Zahvaljujem zastupnica na jednu minutu. politike koje se usvoje moraju biti politike koje će promicati socijalna pitanja i koje će štititi mlade, stare i sve one koji su u lošoj poziciji. Istodobno potrebno je naglasiti rast. Na potreban nam je rast koji će nuditi socijalnu pravdu svim građanima Europske unije. U suprotnom, samo će se raditi o riječima u vjetar, propagandi i ničemu više. Moramo se baviti onim ranjivim osobama u društvu i štititi te pojedince od bilo kakvih e, oblika e, zapošljavanja kojima se krši njihova radna pravo. Dakle, sve ove različite oblike nestabilnih radnih odnosa moramo riješiti. Također moramo dati odgovore koji će biti demokratske naravi i promicati mir i socijalnu stabilnost i pravdu. Zastupnice Sander. Hvala predsjedavajuća. Povjerenice, 2014. predsjednik Juncker izjavio je kako želi trostruko socijalno A za Europu. Ta izjava pokrenula je raspravu i mislim da nešto više od godinu dana kasnije veliki broj nas smatra da je nužno dati socijalno lice Europskoj uniji. No, kad se to kaže, pitanje i dalje potpuno no e, glede toga što se podrazumijeva tim socijalnim licem. Po mom mišljenju, najbolja socijalna zaštita jeste radno mjesto. Posao koji će biti dostojan i na temelju kojeg će se moći živjeti. A to podrazumijeva da moramo naoružati naše sugrađane tako što ćemo im dati na raspolaganje sve instrumente kako bi se uključili u tržište rada. Dakle, stručnost, poznavanje jezika i sredstva za mobilnost. Treba naružati naše sugrađane, to znači da im trebamo svima dati jednake eh, jednake alate na raspolaganje bez ikakve diskriminacije. Isto tako treba omogućiti našim poduzećima bila industrijska, poljoprivredna ili obrtnička da stvaraju radna mjesta, a to ide posredstvom e, regulativnih mjera koje će ih ohrabriti da ulažu i inoviraju. Iza tog socijalnog tropskog iza slogana potrebno je omogućiti Europi da sruši tu sumnju i nesigurnost u kojoj se sada nalaze naši sugrađani. To je ta socijalna konvergencija. Zahvaljujem zastupnik Balas. Hvala povjerenci. Pokazatelja nam treba, ima ih u gospodarstva i u socijalnom polju nam ih treba, no želio bih e, s vama podijeliti jedno svoje uvjerenje. Naime, kada imamo unutarnje tržište koje je slobodno sa E, omogućenim e, kretanjem e, radnika. Ako istovremeno nemamo i socijalnu konvergenciju, onda znamo da dovodimo u pitanje samu bit unutarnjeg tržišta. No, što je još ozbiljnije, mislim da ako ne bude procesa socijalne konvergencije, onda sama Europska unija može biti ugrožena, jer u tom slučaju eurofobija će se jačati bit će još jača nego što je sada, a kako bismo to suzbili, za to nam treba metoda, a metoda je da nam predložite neke mjere i iako neće, a iako ćete biti manjinski, možda vas neće saslušati vijeće, nema veze, ali parlament će vas podržati i radit ćemo zajedno i konačno trebamo početi s prioritetima. Ako ne možemo u početku raditi e, svih 28 na nečemu, onda postoji, moramo znati da eurozona postoji i eurozona će pokrenuti i druge ako ne možemo svi odjednom raditi raditi na svim stvarima. Eto, gospođo Tyson, trostruka A ne smije biti samo prazna riječ, nego mora postati metoda. Hvala vam. Na minutu i polu za Tomca. Najljepša hvala predsjedavajuća. Jako je važno znati da socijalni socijalna pitanja i dalje jesu na važnom visokom mjestu u našim agendama i tako možemo vidjeti da taj socijalni trostruki A objedinjuje sve što nam je važno, dakle obrazovanje, zapošljavanje i bolju koordinaciju socijalnih sustava. Osobito mi se značajnim čini podržati inicijativu inicijativu jednog europskog stupa socijalnih prava. Naime, Europa je uvijek bila i ostaje uzor glede ljudskih prava, socijalnih prava i trebala bi zadržati taj primat. No, kako bismo to ostvarili, moramo i dalje nastaviti usavršavati ovaj sustav, moramo uspostaviti sustav koji će biti još učinkovitiji i ja sam osobno uvjerena da europski stup socijalnih prava će dati svoj doprinos tomu. No, ostaju postavljena još brojna pitanja, na primjer kako će funkcionirati taj sustav trostrukog A. Uostalom, iz tog razloga upravo i podržavam pitanje koje smo uputili komisiji i povjerenice. S nestrpljenjem očekujem vaš odgovor. Hvala na jednu minutu. Riječ ima gospodin Zanonato. Zahvaljujem. Ovo je vrlo važna rasprava jer ono što ovdje pokušavamo je u gospodarsko pitanje unijeti i socijalno. Dakle, moramo govoriti ovdje i o političkoj i o socijalnoj Europi. Usvajanje ovih indeksa o kojima govorimo, naravno mora se raditi paralelno uz provođenje socijalnog dijaloga i isto tako uz uključivanje pojedinih agencija koje predstavljaju radnike i brane njihova prava. Sve to trebalo bi pružiti jamstvo pristojnog rada za sve one koji žive i rade u Europskoj uniji. Zbog toga je vrlo važno definirati pojedine parametre i standarde koje želimo postići kako bismo smanjili bilo kakvo različito ponašanje prema radnicima. Utjecaj jedinstvenog digitalnog tržišta na zapošljavanje također moramo uzeti u obzir ukoliko želimo biti uspješni. Hvala vam. Na minutu i pol, Lavrije. Predsjedavajuća, povjerenice, draga i Tajsen, dragi kolege, Posjećajući, spominjući u desetom mjestu 2014. godine troško socijalno, a predsjednik Juncker pokrenuo novu socijalnu dinamiku u Europu koja je trebala pokrenuti konvergenciju od dozgo u europskim državama članicama. I u tom, toj oblasti Europa mora biti, pokazati primjer. Socijalna Europa ne smije ostati utopijom. Naravno, ako ne želimo imati zakon o radu identičan u svim državama članicama, onda možemo e, raditi na zajedničkim pravima i referentnim kriterijima za zaposlene. Ta konvergencija može biti učinkovit način borbe protiv socijalnog dumpinga i nefunkcioniranja raznih direktiva. I znam da Imajući to na umu, povjerenice, vi ste se e, primili rada na odlučan način o upućivanju radnika. O tome smo upravo raspravili malo prije. I uvjeren sam da ćete u potpunosti biti u stanju ispraviti nedosljednosti u tom i nedostatke tog e, teksta. Kako bismo nastavili na socijalnom troskom, moramo napredati na radu na E, europskom socijalnom semestru. Moramo imati na umu ono što je Jacques Delors htio napraviti, bivši predsjednik komisije u mojoj zemlji, Francuskoj, e, socijalna zaštita i e, prava radnika nisu puste riječi, no nemojmo kao u Francuskoj napraviti iste greške kao i na, nemojmo u Europskoj na europskoj razini raditi iste probleme kao u Francuskoj, a to je gomilanje zakonodavstva i regulativa. Dakle, pređemo na konkretne ključne stvari. Hvala. Gospodin Gutierrez Prijeto ima riječ na jednu minutu. Hvala vam predsjedateljice. Povjerenice, prije godinu i pol dana gospodin Juncker nam se obratio po pitanju socijalnog trostrokog A. Želio bih vas posjetiti zbog čega je on zapravo počeo raditi na tome. Zbog toga što je bilo važno promijeniti postojeću dinamiku i pružiti E, jednu dodanu socijalnu dimenziju nakon rada gospodina Barosa. Dakle, sa socijalnom ocjenom trostrukog A pokušali smo pokazati da ulazimo u novo razdoblje i zauzimamo novi pristup unutar Europske unije. Nakon godinu dana vidimo da zapravo još uvijek imamo jedan vakum koji moramo popuniti i ne možemo više gubiti vrijeme. Postoje tri važne stvari prije svega. Minimalne plaće, kako bi se e, riješilo pitanje siromaštva. Druga stvar, uspostavljanje svojvrstnog mehanizma potpore nezaposlenima i treće minimalna plaća kako bi se izbjegla socijalna isključenost. Ta tri elementa su ključna kako bi se popunio taj vakum ocjene trostrakog A i doista pružilo suština ovom pitanju stvaranja socijalne Europe. Zastupnica Šojdrova. Hvala vam. Sa velikim zanimanjem saslušala sam vaše objašnjenje pojma socijalnog rejtinga trostorkog A i shvaćam da bi to trebalo predstavljati pokazatelj visokog socijalnog standarda koji uživamo u Europskoj uniji dok istodobno koristimo nove i postojeće politike. Pobrojali ste koje su to politike i mislim da bih ja željela naglasiti podršku koju moramo pružiti u ravnoteži između profesionalnog i privatnog života. Vjerujem da mlade obitelji danas su one protiv kojih se najviše diskriminira unutar cijelog društva, najdiskriminiraniji sloj, jer oni moraju vlagati u svoju djecu koja su naša europska perspektiva. Moje je pitanje kako podržati te mlade roditelje a onim kolegama koji traže veću zaštitu zaposlenih i rješavanje pitanja upućivanja radnika. Želim vas podsjetiti da trebamo poslodavce i konkurentna poduzeća, a za to je potrebno okruženje u zakonodavnom smislu koje će biti transparentno i stabilno. Zbog toga, ukoliko želite revidirati direktivu o upućivanju radnika, moramo to učiniti na takav način koji će i očuvati konkurentnosti. Zastupnik Simon. Hvala vam tiskovno priopćenje Europske komisije o socijalnom stupu Europe u izvornom obliku opisalo je to kao jedan referentni dokument pravne naravi koji izražava i stiče ključna načela Europske unije, no da se to neće primijeniti u 9 od 28 država članica. To se čini prilično čudno, dakle velika, važna načela, ali neće biti primijenjena na stotine milijuna građana Moram reći povjerenici da je sreća što vi predsjednik Junger niste ovoga niste pisali neke od biblijskih knjiga jer inače bi to bi glasilo primjerice nemojte ubiti ili nemojte krasti osim u Velikoj Britaniji ili primjerice možda ne u Švedskoj ili nemojte učiniti preljub eh, ali to će biti sasvim u redu u Poljskoj i moći će se o tome odlučivati. Dakle, ukoliko je ovo toliko važno, tada bi to trebalo primjenjivati se na sve. A ukoliko je samo to malo muljanja, kako bi se socijaliste zadovoljilo i mirilo, a dok se zapravo ništa neće promijeniti, u tom slučaju e, nemojmo više trošiti ničije vrijeme na to. Ako je to nešto što mislite ozbiljno, tada u nekom trenutku u ovom dokumentu je trebalo spomenuti i pitanje kvalitetnih radnih mjesta. 80 tisuća eh, mojih birača imaju ugovore sa nula radnih sati i dolaze do sličnog eh, iskorištavanja. Dakle, ukoliko ovaj dokument išta znači, treba bi biti primjenjiv i na nas i trebalo bi se baviti i ovim pitanjima. Zastupnik Vanden Kindelara, minuta i pol. predsjedavajuća povjerenice. Ja sam mladi europski zastupnik i koordinator iz reda Pučana i htio bih e, spomenuti mlade u e, europskoj politici. za moju generaciju jedinstveno tržište u Europi predstavlja velike prednosti, no i to za nas podrazumijeva, no svjesni smo političke i monetarne krize i naslijedili smo e, veliku krizu koja dovodi u ključni problem u generaciju u kojoj je istovremeno upućena jasna poruka, a to je da je europski identitet ne, ne e, predstavlja gospodarstvo, već e, srce e, socijalno srce te unije. Dakle, treba motivirati mlade, a kako se to napravo treba se dati puno truda, iako tržište rada nije jednostavna stvar, svaki peti mladi je bez posla. Dakle, inicijativa, a to je skandalozna inicijativa za zapošljavanje mladih omogućila je E, stvoriti neke pokrete i određene uspješnice su ostvarene, no to nije dovoljno i agenda za nove kompetencije trebalo bi e, dobro primotriti i revidirati. Potrebna nam je socijalna Europa u kojoj će svi građani imati ista prava. Dragi kolege, ne smijemo biti žrtvana generacija, moramo više staviti naglasak na socijalno, to je naša zajednička kolektivna odgovornost. Hvala. Hvala sada uslovnom javljanju za riječ. Imam na sedam govornika i svima ću dati, dakle svi ćete imati točno jednu minutu na raspolaganju. A sada prva je gospođa Danuta Jako, Jaskovjecka. Hvala vam. Dakle, možemo razgovarati ovdje o trostrukom o socijalnim politikama i važno je da gospođa povjerenica objasni što to zapravo znači, kakve ciljeve tu imamo ili kakve mehanizme ili zakonodavne promjene planira uvesti. Dakle, ovo je vrlo ambiciozan plan, no bez odgovaranja na ova pitanja nećemo moći provesti to na odgovoran način. Moramo imati na umu da socijalne politike imaju stvaran utjecaj na kvalitetu života građana i za to je potreban odgovoran pristup institucija i država članica. Prioritet Europske unije trebao bi biti postići maksimalnu koheziju u socijalnim politikama država članica što će omogućiti neometanu konkurenciju osnaživanjem inovacija i učinkovitosti tržišta rada. To možemo postići kroz različite promjene u politikama unutar država članica. Znamo koji su izazovi i zbog toga moramo uvesti nove elemente u te politike. Sljedeći govornik. Sljedeća govornica. Zahvaljujem. Poti, bih povjerenicu da razmotri dva izvješća koja dolaze upravo pred nas u ovom domu, a oba su vrlo važna. Jedno, ispunjavanje ciljeva protiv e, borbe protiv siromaštva u svjetlu troškova u domaćinstvima i siromaštva iz perspektive žena potrebni su nam snažni poticaj da ispunimo ove ciljeve u borbi protiv siromaštva, što uključuje ozbiljno e, rješavanje socijalnih pitanja unutar europskog semestra sa snažnom rodnom perspektivom. A to upravo kažem i e, povodom Međunarodnog dana žena žene su u neproporcionalnoj opasnosti od socijalnog isključivanja, od siromaštva. A kada se borimo protiv siromaštva, e, tada, ukoliko uspijemo pomoći ranjivim ženama, pomoći ćemo i onima oko njih. Na ovaj način možemo izgraditi jednu pravednu i socijalno jednaku Europu, ali moramo se baviti nejednakošću između spolova, ukoliko tu viziju želimo pretvoriti u stvarnost. Zastupnik Marijas, jedna minuta. Hvala vam. Junkerovo socijalno trostruko A nije uspjela. Imamo nezaposlenost diljem Europe, siromaštvo diljem Europe, visoku razinu nezaposlenosti mladih, 25% nezaposlenosti samo u Grčkoj. Ukoliko doista želimo stvarno socijalnu politiku, trebamo barem tri stvari minimalna socijalna plaća, minimalna europska plaća i minimalna naknada za nezaposlene. U suprotnom nećemo doista moći pratiti taj smjer koji smo se zacrtali. Što se tiče Velike Britanije i njenog ostanka u Europskoj uniji to sve zapravo uništava samo socijalno tkanje Europske unije jer svi ljudi koje rade u Europskoj uniji dolaze iz Velike Britanije, kakva će ona prava imati ukoliko napuste Europsku uniju? Dakle, prva tim osobama odnosit ćemo se također na diskriminatoran način ukoliko se stvari nastave u ovom smjeru. Sljedeća govornica. Hvala vam. Ovo je sve vrlo nejasno i stječe se dojam da Junkerova kolegi pokušava zapravo samo e, napraviti divnu zavisu. Ovo najviše sliči na jednu improvizaciju jer moramo na umu imati i mjere štednje. Bojimo se toga da će posljedica biti smanjivanje standarda u svim zemljama iako to neće biti svugdje primjenjivo. Uzmimo primjerice eh, plan za zapošljavanje mladih. Trostroko A je možda jednostavno pogrešan izraz. Možda je komisija više ciljala na rezultate koje bi eh, kapital dobio i financije, a ne naši građani. Problemi sa nezaposlenošću i nestabilnom, nesigurnom zaposlenošću su veliki. Ukoliko to ne ispravimo, Time ćemo dovesti u pitanje socijalnu Europu. Sljedeći govornik. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, listopadu 2014. sa zadovoljstvom sam e, čuo, saslušao izjavu gospodina Junkera i zamisao o socijalnom rejtingu trostrukog A. Ja sam za usklađivanje gospodarskog rasta, što je moguće samo ako paralelno radimo na poboljšanju socijalne situacije i pitanja zaposlenosti, no imamo na umu da bi ta socijalna ocjena trebala biti nešto više od jedne izjave načela ili načelni pristup. Slažem se i sa drugima da je potreban konkretan plan kako ostvariti ocjenu trostrakog A. Prije svega moramo imati konkretne, mjerljive pokazatelje koji će pratiti naš napredak. Nadamo se da će komisija uskoro dati svoj prijedlog u tom smjeru. Također imamo na umu da akcije u smjeru ocjene trostrukog od samog početka moraju obuhvaćati cijelu Europu, a ne samo gospodarsku dio gospodarske unije. Hvala. Komisija spominje tu famoznu konkurentnost i trostruki a, a hoće reći da je to temelj za socijalnu Europu. Ja mislim da danas u Europi tržišno natjecanje nije niti slobodno, niti e, niti neumjetno, jer su socijalni sustavi su više različiti od zemlje do zemlje. U ostalom, direktiva uključivanja radnika nije na zadovoljavajućoj razini i više problema, stvara više problema nego što ih rješava. I evo sada vidimo, na primjer, sa krizom poljoprivrede gdje se e, stvara narušavanje e, tržišnog nacanja posredstvom upućivanja radnika i koji e, poštrava krizu u poljoprivredi. Mislim da nas u Europi moramo uskladiti, jasno uskladiti socijalno zakonodavstvo i želim dodati da moramo uskladiti i E, fiskalno zakonodavstvo jer e, od toga umire Europa. Nedovoljna e, socijalna i porezna harmonizacija. Hvala gospodine zastupniče, a sada gospodin Polčak. Predsjedavajuća, ja sam htio govoriti o nečem drugom izvorno, no prethodni govornik me naveo da promijenimo što ću reći. Ja mislim da je u biti istina suprotno, jer povećanje konkurentnosti će stvoriti povećanje socijalne zaštite. I nije točno da gospodarski jaka Europa će moći stvoriti bolju socijalnu zaštitu. To sigurno nije tako. I za razliku od prethodnog e, govornika, e, kada je riječ o državama članicama, Mislim da same države članice trebaju imati suprotno njegovom mišljenju, imati manevarski prostor. Jer ako donosimo, ako ne damo, e, najgore što možemo napraviti je ne dati nikakvu slobodu državama članicama. Hvala sada pozivam povjerenicu Tyson da odgovori na raspravu postavljena pitanja. Najviše hvala predsjedavajuća. Dame i gospodu zastupnici, želim zahvaliti na ovoj iznimno bogatoj raspravi. Čulo sam određen broj opaski i čujem da podržavate socijalni i ja u velikom broju, no istovremeno primjećujem da želite da e, jako precizno e, bude odlučeno ono što treba usvojiti i da se odluči to što je nužno. Dakle, trebamo se baciti svim snagama na taj posao i suočit ćemo se, se, suočit ćemo se s određenim problemima koje nismo očekivali. Vi ste kao i ja zabrinuti glede posljedica krize, bilježi se povećanje siromaštva u Europi, a istovremeno dok je bio cilj smanjiti jedno, zbog krize smo vidjeli jačanje, odnosno većanje siromaštva, nezaposlenosti, sve manja iz mjeseca u mjesec, no puno je toga još pred nama kako bi mladi koji traže posao nađu isti. Mi se borimo isto tako i protiv dugotrajne nezaposlenosti gdje imamo prihvatljivu situaciju i vidimo da e, glede tržišta rada što je više segmentirano to tržište, to je teža situacija i to ne možemo e, na tako što ne možemo pristati, tome se protivimo i tu ćemo uložiti dvostruki trud. Moramo također znati koji su ulozi i izazovi. Suočeni smo s krizom, istina, no otkako e, je izbila kriza, svijet se nije prestao kretati, i okretati. Imamo dugoročna pitanja, gospodarstvo, tržište rada su E, suočeni sa dugoročnim e, izazovima, treba im uzeti u obzir i demografiju, novo tržište rada, stanovništvo, gospodarstvo, tržište rada, digitalizacija, globalizacija, novi modeli rada, to su samo neke primjera, novi poslovni modeli, njih moramo imati na umu, nećemo im se moći suprotstaviti, ne treba im se suprotstaviti, ne, što više, treba ih imati na umu sve i pružiti dobra rješenja kako bi socijalna politika bila u službi svim onima kojima je potrebna zaštita češće i više nego što je tome bilo slučaj do sada. Dakle, trebamo im omogućiti onima koji su ostali bez posla da se vrate na tržište rada. Trebamo se boriti protiv nejednakosti. Treba više konvergencije jer znamo da od trenutka kada više ima nejednakosti u određenom društvu da to dovodi u pitanje gospodarski razvoj i rast i nepostojanje perspektiva povezano je sa povećanjem divergencija u društvu. Dakle, treba veća konvergencija. Naravno, to nisu izazovi koje je jednostavno zadovoljiti. Jednakost e, prava, jednakost u pristupu tržištu rada, su stvari kojima ćemo se morati baviti, isto tako i agenda kompetencija. Ne radi se tu samo o mladima, već i o cjeloživotnom e, učenju, školovanju, promjena, e, stručne osposobljenosti. Brojne su stvari na koje se trebamo priviknuti i moramo e, poboljšati socijalnu zaštitu, a to su stvari koje ne ovise samo o e, održivosti sustava. E, to sve mora biti učinkovito i moramo se moći boriti protiv rizika i moramo moći nametnuti dostojne uvjete rada, a sve to nisu pitanja na koja možemo odgovoriti samo na europskoj razini. Tu su i države članice, moramo se zajedno boriti za to sve i moramo zajednički razviti jedinstvenu viziju i zajednički, ponuditi zajedničke odgovore ovim zajedničkim izazovima. Tu se ne radi samo o dosijevu koji e, može biti nadahnut e, političkim političkom odgovornošću. Da, ta odgovornost postoji, ali tu su i socijalni partneri koji mogu, kao što ste rekli, pomoći da se nađu e, najbolja rješenja koji će nam pomoći da na, terenu to, to realiziramo. Dakle, to je posao koji moramo obaviti zajedno sa socijalnim partnerima i političkim čelnicima. Pozivam i jedne i druge da analiziraju ovaj paket mjera koji je danas predstavljen da ga pomno pročitaju jer tu objašnjavamo točno što podrazumijevamo pod europskim stupom socijalnih prava. Također vas pozivam i vas da pročitate i e, priloge, e, dodatke u kojima se objašnjavaju brojni prijedlozi tu e, imamo i e, staff working dokumente, dakle tu se govori o primarnom, sekundarnom, međunarodnom pravu, obveznom pravu, govori se i o financijskim instrumentima, dakle to su brojni elementi koje treba proučiti i države članice će e, trebati da e, e, usvoje sve te elemente, vidjet ćemo koje su gospodarske tendencije koje se razvijaju i one su analizirane u jednoj od mjera u ovom paketu. Dakle, pozivam vas još jednom da pročitate to. E, to uputila sam se i socijalnim partnerima, Europskom socijalnom gospodarskom odboru koji su da, i nacionalnim parlamentima. E, sam, oni su svi dali svoj doprinos izrazi iz, pozvani su da daju svoj doprinos izradi ovog dokumenta i kao što je rekao gospodin Kendelar, to će biti doprinos izgradnji socijalne Europe, e, nove socijalne Europe koja će omogućiti svima da bolje žive i tu mislim na buduće naraštaje i moramo imati također na umu i to gospodarstvo e, e, gospodarsko socijalno tržište i ako to uspijemo onda ćemo ostvariti taj socijalni A i ponavljam istu poruku, pazite da gospodarstvo dalje raste i taj rast gospodarstva treba omogućiti da se stvari nova radna mjesta, kvalitetna radna mjesta i e, da se omogući dobra zaštita, socijalna zaštita naših sugrađana i sugrađanki. Dakle, ovdje se ne radi o pustim riječima, e, o mahanju riječima, ne, ovdje stvarno preuzimamo obvezu na sebe i doista se moramo e, moramo zasukati rukave i vidit ćemo zajedno kako ćemo to raditi i sada danas e, i pokrećemo tu ideju tog e, stupa socijalne Europe, to je dobar pristup, ovdje se radi o širokoj raspravi i želimo da bude rasprava što više e, šira. I oni koji nam govore da Europska da socijalna Europa ne postoji, da je prekasno za nju. Čujte, ja sam također bila eurozastupnica i radim za Europsku uniju. Mislim da je e, velik trud uložen kako bismo pokrenuli tu raspravu, veliku opsežnu raspravu o budućoj socijalnoj Europi. Dakle, zasučimo rukave, radimo zajedno na ovome svemu i tako ćemo uspjeti polučiti pozitivne rezultate. No, oni koji dolaze kod nas zateći Europu u kojoj je lijepo živjeti, u kojoj postoje stvarne jednakosti izgleda i oni koji su manje favorizirani, koji su možda manje nadareni ili koji su u mladosti ili tijekom života napravili neke greške u određenim odlukama i oni trebaju moći biti među nama i moraju uživati pomoć kada im je potrebno. Hvala vjer predsjedavajuća, veselim se suradnji, daljnjoj suradnji sa svima vama. Hvala vam povjerenice na e, uvjerljivosti vaše izjave večeras. Sada ćemo vam omogućiti sada da se zamijenite za mjesto s povjerenicom Jourovom za sljedeće izvješće. Mislim da smo svi tu, dakle nastavit ćemo s raspravom. Sada je na dnevnom redu izvješće gospođe Kinići o poslovnim jamstvima za